komisije saopćeno mi je da ima jedan zahtjev u vezi sa dnevnim redom. Izvolite. Gospodine Šulc, e, za nas je to tako da trebamo e, glasati za imenovanje članova Europske komisije e, privremenih članova i to moramo raditi poimenično E, moja klub zastupnika e, je e, uvjerena da nije smisleno imati povjerenike za period od samo tri mjeseca. ako, ako će to se ipak desiti, što je zastupao gospodin Oettinger, onda je važno da nakon saslušanja od jučer E, možemo izraziti svoje mišljenje o tim kandidatima kako bismo sve, e, jednako e, tretirali. a bilo bi dobro da to uradimo. E, mišljenja su bila različita. Za gospodina Katenegana je došlo do negativnih mišljenja. Molim dopustite da zastupnici ovdje odluče o e, e, odjeljenom glasanju. Mi to smatramo e, besmislenom, besmislenom ti, ta imenovanja pa ćemo se e, i na, u suprotnom slučaju morati suzdržati. E, hvala lijepa gospođo Harms. Gospodine Fox, javili ste se za riječ. Molim, saslušajte me. Je, radili se o ovoj točci ili o nekoj drugoj? Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, klub ECR podržava ovaj prijedlog. Važno je da o svakom kandidatu glasujemo prema njegovim zaslugama. Postoji jedan kandidat kojeg ne možemo podržati, a vaša će nas odluka prisilite da glasamo protiv sva četiri. Mora biti te biti svjesni i financijskih posljedica ovog glasovanja. Možete li potvrditi da kada potvrdimo e, ova četiri privremena povjerenika, oni će uživati blagodati e, tog e, položaja iako su do kraja života iako su služili samo nekoliko mjeseci? Posljednje pitanje ne, na to ne mogu odgovoriti. Ne znam da li će uživati blagodati kao što ste rekli do kraja života. To bi bilo lijepo da je to tako. E, ću se. Ne znam zašto ste tako nervozni. Niste još dobili ni odgovor, a već vičete. E, čudno. E, konferencija predsjednika je ustanovila da ovo glasanje ide u bloku, u paketu. Ja sam to e, jučer rekao predsjednicima zastupničkih klubova, oni su pristali. Sada imamo jedno javljanje za riječ da se glasa e, zasebno, odvojeno. Gospodin Zajer ima riječ. Dragi kolege, uskoro nas očekuje još jedno glasovanje o novom kolegiju povjerenika. Hoćemo li i tamo glasati u bloku? sada imamo četiri povjerenika o kojima glasujemo zajedno. Da li to znači da ćete i u tom drugom glasovanju tražiti odvojeno glasovanje. Nisam siguran da moramo cijelo vrijeme mijenjati prijašnje odluke samo zato što su se neki kolege predomislili. Međutim, u, odboru Ekon ste glasali protiv. E, dakle, zahvaljujem, mi ne, ne podržavamo odvojeno glasanje. Gut. Meine e, Dame i gospodo, e, nećemo sada dalje dopustiti raspravu. Molim, to radi se samo o poslovniku. Molim mikrofon. Pitanje o poslovniku. Željela bih znati da li je da li e, naknadno imenovanje povjerenika, da li i tu e, moramo imati glasanje u bloku jer se to ne, tu se ne radi o glasanju za cijelu komisije. E, naknadno imenovanje povjerenika, tu nije nužno glasanje u bloku. O tome smo već jučer govorili. Gospođo Cimer, e, glasanje u bloku nije prisilno, nije obvezno. Obvezno je glasanje e, u bloku za cijelu e, komisiju. Naknadna imenovanja, tu nemamo pravila. To je zaključio dom. Stoga sam u pripremi ove sjednice imao konferenciju predsjednika i to pitanje sam postavio zaključili smo, e, to ne zaključujem samo ja, zajedno smo to zaključili, e, e, konferencija predsjednika je velikom većinom zaključila da ćemo glasati u bloku. Gospođa Harms traži da se ta odluka ispravi i da se glasa odvojeno. O tome ćemo sada glasati. Tko e, glasa za prijedlog gospođe Harms? Digniter. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Provjerit ćemo. Elektronička provjera. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. zahtjev se odbija. Sada dolazimo do poimeničnom glasanju o e, četiri povjerenika u bloku. Izvolite. Gospodine predsjedniče, po e, članku 308 poslovnika parlament ima financijske posljedice, e, e, mora ispitati financijske posljedice svakog akta. Koje će financijske posljedice imati imenovanje članova komisije na tri mjeseca? Trebate nam reći što će se tu dogoditi u vezi s financijskim posljedicama. Ovi će se povjerenici e, izabrati za ostatak saziva do listopada. 1. E, 11. E, stupa na dužnost nova komisija. Oni, njihov mandat počinje odmah Eh, u sadašnjem trenutku i eh, završava 31. listopada. Molim da me saslušate do kraja. Eh, lijepo od vas. Sva prava, mirovinska prava i tako dalje su nam svima poznata. To slijedi pravila Europske komisije, mogu se dobiti u našem domu E, svi su kandidati izjavili sve, dali sve podatke o svojim financijskim interesima e, svim europskim institucijama a vi imate pristupa internetskim stranicama tamo su dostupni ti podaci e, prelazimo na glasanje Ako nam to nije poznato, gospodine Luker, e, to me čudi jer ste inače vrlo dobro informirani kako se čini. E, e, sada glasujemo o, pojmenično glasujemo za kandidate. Da li, svi, da li su svi kolege i kolegice glasali? To je slučaj. Onda zatvaramo glasanje. imamo 421 plus 623 e, glasa za 421 protiv 170 32 glasa su suzdržana dame i gospodo sada imamo izjavu komisije o radnim mjestima za mlade izvolite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 Good morning, colleagues. Dobro jutro, kolege. Oni koji će ostati na ovoj raspravi, možemo li početi? A oni koji žele izaći iz vječice, molim da to učine odmah. Počet ću ovaj dio dnevnog reda e, sa nekoliko obavijesti. Kolege, molim vas, da tiho izađete iz dvorane. Hvala. begin Počet ću s obavijestima. E, nadležne španjolske vlasti su me obavijestile o izboru gospodina Javiera Cruso Permuja koji će zamijeniti gospodina Vilija Marija e, od 15. srpnja 2014. Molim vas, molim vas, tišina Imali ste vrlo iskusnog e, predsjednika u prvom dijelu zasjedanja, sada imate vrlo neiskusnu osobu e, koja predsjedava, pa vas molim da imate obzira prema mom neiskustvu, no ja ću biti prilično oštra, pa ću nastaviti i molim vas za pažnju. Molim vas. Nastavit ću. Dakle, po članku 7 stavku 1 e, zakona o izboru članova e, za Europske parlamente izravnim e, glasovanjem Gospodin Javier Hruso Permiu je od 15. srpnja 2014. izabran i pozdravljam našeg novog kolegu po dakle po, nadlež, po člancima 3.2 e, on e, ima e, sva prava pod uvjetom da izjavi da nema nijednu funkciju koja nije u skladu sa funkcijom člana Europskog parlamenta. Isto tako želim obavijestiti dom da sam od kluba EPP-a dobila zahtjev za izmjene za popis s odbora. E, to će se objaviti ukoliko ne bude e, prigovora prije odobrenja. Smatrat će se da su izmjene odobrene. To su obavijesti, a sada možemo početi sa raspravom